A sada prelazimo na glasovanje. E, prva točka na dnevnom redu za glasovanje je izbor europskog ombudsmana. E, samo jedan trenutak, molim vas za pozornost, e, jer moramo prvo napraviti jedan pokus da pokažemo svijetu da smo tehnološki e, napredan parlament. Glasovat ćemo elektronički, naime, elektroničkim putem. E, upute dakle za glasovanje elektroničkim putem dobili ste dva e, puta, jednom e-mailom, i jednom u pisanom obliku, dakle na papiru. Pa ipak ću ja to sada sve pročitati. Znači, na vašem ekranu će se pri otvaranju glasovanja pojaviti jedan prikaz e, kao što možete također vidjeti na slikama u svojim materijalima. Dakle, to izgleda ovako. I tu će biti navedeno o čemu se dakle radi e, izbor Europskog ombudsmana, zatim ćete vidjeti popis kandidata i e, broj mjesta što znači e, broj e, glasova koji, koje možete dati. Znači ovdje možete samo jednom glasovati, ovdje se glasuje pojedinačno, znači jedan glas. Znači označite ime kandidata, odnosno kandidatkinje svog izbora e, plavim kursorom koji se nalazi desno na vašem ekranu i um, dakle plavom bojom označeno i onda ćete moći možete se pomicati gore dolje po popisu i označiti, odnosno identificirati svog kandidata i onda možete pritisnuti tipku da, e, ali ne i tipku ne. Znači, možete ili glasovati ili se uzdržati od glasovanja. Znači još ponavljam, nakon što ste odabrali svog kandidata ili kandidatkinju putem kursora, putem ovog plavog e, označivača, možete označiti glasujete li da ili se uzdržavate. Nakon toga će se na, pojaviti asteri zvijezdica pored imena i na primjer do Domingo sa zvijezdicom i kada želite glasovati, a da to bude e, tajno, možete maknuti tu oznaku, tu zvijezdicu i to onom plavom tipkom kojom ste također označili svog kandidata. Znači kada pritisnete na plavu tipku neće se vidjeti zvijezdica i nitko neće vidjeti koga ste vi e, odabrali. Dakle, mislim da sam time sve rekao i objasnio. E, dakle, ima li netko ko ne zna kako, što treba učiniti, želi još jednom da to pojasnimo? Dakle, <laughs> nema, ima. Da, da, izvolite. Predsjedniče, E, mislim da je ovo prilično e, bez takta staviti na listu e, ime Pavarotija koji više nije među nama. ok Hat jemand etwas zu... Dakle, imali netko još neko tehničko pitanje uz ovo? glasovanje elektroničkim putem, znači nema. Sada ćemo provesti jedno testno test glasovanja elektroničkim putem. Znači pojavit će vam se imena od kojih možete izabrati kandidata za kojeg želite glasovati na način na koji smo opisali, a to ima sljedeći svrhu. Znači e, prema poslovniku prije dakle Prema odredbi 246. ja se moram uvjeriti da je najmanje jedna polovica zastupnika na plenarnoj sjednici. Ja mislim da je to točno, ali svejedno to ćemo sada provjeriti ovim glasovanjem. Dakle, dame i gospodo, možete birati Eh, Klimta, Picasso, Renoira, Turnera, Van Gogha, eh, Dakle, to, mislim, nitko od njih zapravo nije više živ, pa sam svejedno izabrao ta imena i mislim da se svejedno za njih može glasovati. Dakle, ovime otvaram probno glasovanje. Probno glasovanje je ovime otvoreno. Ako ste glasovali, pojavit će se plavo svjetlo i time je i glasovanje označeno kao e, tajno. Jeste li svi glasovali? Znači ovime glasovanje završeno. i zatvoreno. 617 glasova. Osamdeset devet suzdržanih, 309 e, je većina, e, znači to nije dobio, tu većinu nije dobio nitko. Dakle, sada dolazimo e, do redovnog glasovanja sada je jedan trenutak moramo pričekati da se prebaci elektronički sustav, a ja ću vam sada reći kandidature koje ja imam pred sobom. E, znači, to su propisno podnesene kandidature i nakon provjere dopuštenosti može slijediti e, kandidatura. Znači, gospodin Alex Brenningmajer, gospodin Marko Sjeger, gospođa Ria omer gospođa Emilio O'Reilly, gospođa Dagmar Roth Berendt i gospodin Francesco Speroni. Dakle, kao što je upravo rečeno, sustav je sada spreman i otvaram glasovanje. Glasovanje je otvoreno. haben alle abgeordnete jesu li svi zastupnici glasovali još jednom pitam jesu li svi jeste li svi glasovali da ne treći puta jesu li svi dali svoj glas jesu li svi glasovali u tom slučaju proglašavam glasovanje za ključenim 635 glasova, 318 glasova većina. Većinu nije postigao nitko od kandidata, znači moramo ući u drugi krug glasovanja. Imate pravo, imate pravo, e, se. Znači, 713 glasova je zaprimljeno. Dakle, obzirom da nitko u prvom krugu glasovanja nije imao većinu, održat će se drugi krug glasovanja sutra. Hvala. Zahvaljujem. A sada prelazimo na glasovanje o izvještaju gospođe Roth Berend, e, promjena statuta zastupnika. Prvo se glasuje o bloku 1, e, amandman, revidirani amandman, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se blok 2 otpada. Također i sljedeći prijedlog. A sada dolazimo do e, izmijenjenog prijedloga komisije. Tko je za izmijenjeni prijedlog komisije? Protiv? Suzdržani? Prihvaća se? Usvaja se? A sada E, poimenično glasovanje. Otvoreno, otvaram glasovanje. Jesu li svi glasovali za rezoluciju? Zatvaram glasovanje. E, izvještaj je usvojen. E, povjerenik Zevčević, kratko objašnjenje. predsjedniče. Iskoristio bih ovu priliku da vam se osobno zahvalim vama gospodine predsjedniče i Europskom parlamentu za podršku tijekom ovih vrlo teških pregovora. Ja znam da bez vašeg osobnog angažmana i vrlo vještog pregovaranja u vezi svih aspekta ovog paketa ishod ne bi bio moguć. Hvala također i izvjestiteljici gospođi Dagmar Roth Berend i izvjestiteljima u Sjeni gospodinu Baldazare, gospođu Kajneu i drugima, jer smo vrlo naporno radili na ovom dosjeu, e, vremena nije bilo puno i mislim da smo uspjeli postići jedan vrlo častan i dobar rezultat. Drag mi je i rezultat glasovanja, gospodine predsjedniče, e, jer smo ovako odobrili administrativnu reformu i time dokazali da je Europska e, služba, služba u europskim institucijama u skladu s onim što se događa drugdje, uključujući i potrebu da se modernizira. Ovo je dobra odluka i za institucije i za osoblje još uvijek ćemo biti u stanju angažirati visoko kvalificirano osoblje koje nam treba i jasno smo dali signal da raditi za Europsku uniju ne znači samo čvrsto se opredijeliti za njezine ideje, već e, dokazati svoje vještine, e, dokazati svoju spremnost da se radi daleko više no što to rade dužnosnici u nacionalnim administracijama. Dozvolite da zaključim. Ja vjerujem da putem modernizacije javne službe u europskim institucijama sad ćemo moći bolje se odnositi i odgovoriti na europsku krizu i raditi na Europi koja će izaći daleko jača i bolja iz ove krize nego što je bila prije. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Zahvaljujem.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 klub zastupnika GUE sam dobio zahtjev da se gospodin Vuljanić imenuje u člana odbora za vanjske poslove. Ima li kakvih e, komentara ili protivljenja? Nema. Onda je to imenovanje potvrđeno.